Dobar dan, još jednom počinjemo rad danas poslje podne s glasovanjem. Kao što vidite, popis je prilično dug. Idemo od sedme točke, efekt bumeranga ženskih prava i ravnopravnosti spolova u Europskoj uniji. Jeste li spremni, imate li svoje kartice? U redu izvjestitelj Joao Pimenta Lopez. Dakle, usvajanje pitanja za e, usmeni odgovor. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. And uh, now we are going on the resolution. A sada glasovanje o rezoluciji efekt bumeranga ženskih pravne i ravnopravnosti spolova e, u Europskoj uniji. Kompromis šest za, protiv, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 98 za, ne, oprostite, amandman. Amandman, oprostite, 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 99 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada kompromis broj 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 108 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 109 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 110 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 125. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 227 e, oprostite 127 usvaja se, amandman 128 za, protiv usvaja se, amandman 178 za, protiv, suzdržani, provjera, amandman 178, otvaram glasovanje, zatvaram, ne, oprostite, ne radi sustav. Doesn't work. Oh, it's okay now, Maria. Yeah. It's okay? Now it's okay. Yeah. <clears throat> it's adopted. Dobro, usvaja se. Nine in favor. <laughs> Amadman 179. za protiv suzdržani. Molim još jednom provjeru za 179. Otvaram glasovanje. I zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 129. Usvaja se. Amandman 130. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 131 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 139 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 140 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 100 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 148 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, usvaja se. Drugi dio za, za, protiv, Suzdržani? Mislim da moramo provjeriti glasovanje za drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 149 za, protiv, suzdržani. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 153. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis feti Usvaja se. Amandman 160. We need to, you, you want to check? Okay, 160, the vote is out. 160. Otvaram glasovanje. I sada zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 162. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 168 za, protiv, usvaja se. 169 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 170 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 171 za, suzdržani, usvaja se. 172 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 173 za, protiv, suzdržani, odbija se. 174 za, protiv, suzdržani, odbija se. 175 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 176 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 177 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 186 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman Dakle, 186. ide na provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 187. Odbija se. Amandman 188 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 189 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani. Ja mislim da se usvaja. Dobro, provjera. Usvaja se. Amandman 24. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 25. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 27. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 29. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 31. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 32. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 33 za. Želite provjeru za 32? 32 je usvojen. Želite provjeru za 32? Dobro, otvaramo glasovanje za amandman broj 32. 32. 32. Provjera. Amandman 32. Zatvaram glasovanje. I usvojen. Amandman 33. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 34. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 32 za, protiv, odbija se. Amandman 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 44. Želite li provjeru za 43? Za 43. amandman otvaram glasovanje za amandman 43. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 44. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 54. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 55. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 61 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 63. prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 65. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 66. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 67. 68. 69. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 70 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 71 i 72 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 73 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 74 za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 83. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 84. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 i 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 do 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada ćemo glasati za usvajanje prijedloga rezolucije. Glasovanje je otvoreno. Sada je glasovanje zatvoreno. Čestitam izvjestitelju Pimenta Lopezu. Puno vam hvala. Vaše pitanje za usmeni odgovor i prijedlog rezolucije jesu usvojeni. Hvala vam lijepa. Okay. Eh, mm, point, point eight. Sada smo na točki broj 8 dnevnog e, e, reda rodno osvještena politika u Europskom parlamentu. Izvjestiteljica gospođa Angelika Mlinar. Usvajanje nacrta izvješća. Amandman 54. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 55. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 56. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 57. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 58. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 59. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 65. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 66. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 67. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 69. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 72 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 73. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 74. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 75. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 76. usmeni, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 77. prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 80. Dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 81. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 82. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 83. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 85. za, protiv, suzdržani, odbija se.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 Amandman 98. za, protiv, suzdržani, odbija se. 99. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandmani 100 i 101 za, protiv, suzdržani, odbijaju se. Amandman 102 i 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 104. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 106. Prvi dio za, protiv, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9. Kompromis 9. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo, dobro. Kompromis 9. Otvoreno glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno je. Ispričavam se. Amandman 110 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 116 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 117 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 119 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 120 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 124 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 129 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 130 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 132 za, protiv, suzdržani, odbije se. Amandman 133 za, protiv, suzdržani, odbija se. 133. One, one four, yes, yes, voted, yes. 124, da, glasovali smo, usvojeno je. A sada 133, za. A, 124 odbijeno. Dobro, 134, za, protiv, suzdržani, odbija se. 135, za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 141 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 142 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 144 za, protiv, suzdržani, Odbija se. 145. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 146. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 147. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 148. Za protiv, suzdržani, odbija se. 149 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 150 za, Now, sorry, we don't need to vote on, on, We are going... Ne moramo glasovati o amandmanu 150. 154 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 155 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 156 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 157 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 158 za, protiv, suzdržani, odbija se. 159 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, kompromis 1 za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija. Hoćemo li provjeriti? Da. Provjeravamo. Kompromis 1. Otvorem glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 17. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 18. Sa usmenim amandmanom. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30, ispričavam se, 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 32 i 33 za, protiv, odbija se. Amandman 34 i 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 37 i 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 44 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo, molim. 44. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 51 za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Amandman 52. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 1. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 2. 2. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 3. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 4. S usmenim amandmanom za? protiv, suzdržani, usvaja se. I e, glasujemo o cijelom nacrtu izvješća. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno je. Čestitam izvjestiteljici Angeliki Mlinar i izvjestiteljima u Sjeni i svim drugim zastupnicima. Hvala. Okay. <clears throat> And next one. Mm -hmm. Justice, yes. Justice program, yes. Aha. Uh, uh, uh, point nine on the agenda. Točka broj 9 na dnevnom redu radi se o programu e, pravosuđa, e, izvjestiteljica za mišljenje Angelika Mlinar. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Čemo provjeriti? Može, provjeravamo kompromis 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šest, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis sedam, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se nacrte mišljenja u cijelosti. Otvaram glasovanje, elektroničko glasovanje. And now the vote is closed. It's dot. congratulations. Izvješće je usvojeno. Angelika Mlinar, čestitamo i izvjestiteljici i svima koji su radili na izvješću i postigli dobar rezultat. Sada prelazimo na točku broj 10. Točka broj 10. E, uspostava instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju usvajanje nacrta mišljenja izvjestiteljica za mišljenje gospođa Lenora Forenca. Glasujemo. Amandman 33 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 125 e, i 124 e, 125 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 i 133 za, protiv,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 elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 152 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 153 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 160, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Želite provjeriti drugi dio? Amandman 160, drugi dio, otvoren glasovanje. 160, drugi dio. Zatvoreno glasovanje. Odbijeno je. Kao što smo rekli, da. Amandman 162 i 163. Samo drugi dio za, protiv, sustržani, usvaja se. Amandman 44, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 164 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. 166 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 168 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 169 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 170 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 50 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 173 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. 174 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 152 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 153 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 175 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 178 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 180 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 181 za, 181 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 56 za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 157 za, protiv, eh, suzdržani odbija se. Amandman 158 za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 184 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 185 za, oprostite, idemo na amandman 186 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 189 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 162 za. Amandman 62 za. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 191 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 164 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 65 i 190 zajedno za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 193 drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 195 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 196 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 197 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 198 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 199 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 72 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72 je u redu. Dakle, 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 74 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite provjeriti amandman 74. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 202 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 76 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 203 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. Amandman 78. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 80 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 81 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 83 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 85 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 208 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 209 i 210 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 89 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 214, 215 i 216 za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 217 i 218 za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 219 i 220 za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 221 za, protiv, suzdržani. Usvaja se Kompromis 28 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 226 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 229 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 231 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 233 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 237 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 239 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 214 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 242 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 250 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 245 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 247 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 248 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 249 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 252 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 256 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 257 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 258 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 263 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 264 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 265 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 266 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 267 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 93 eh, 94 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 95 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 20 za, su, protiv usvaja se. Kompromis 21 2 protiv suzdržani usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 137 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 113 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvaja Molim provjerite. Amandman 15 provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasovanje. Žao mi je, ja sam pogriješila. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite provjeriti kompromis 25? U redu, provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 119 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 21, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 122 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. I amandman 123 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada ćemo glasovati na izmijenjeni nacrt mišljenja. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam izvjestiteljici gospođi Leonori Forenzo, izvjestiteljima u Sjeni i tajništu i savjetnicima. Puno hvala. 11. Yeah. This, year, this is on. Uh-huh. Point 11 on the agenda, European... Točka 11. Evropski semestar za koordinaciju e, gospodarske politike, godišnje izvješće o rastu, izvjestitelj Ernest Urtasun. Počinjemo s glasovanjem. Amandman 6 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 8. Amandman 7. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 8 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Usmeni amandman 4. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite provjeriti kompromis 1? Provjerit ćemo kompromis 1, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, usvaja se. Usmeni amandman 5 za,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 protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A usmeni amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usmeni amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usmeni amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5, četiri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. I četvrti dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Congratulations to uh, Čestitam izvjestitelju gospodinu Urtasun te svima koji su pomogli u pripremi ovog dokumenta. A sada A sada idemo na točku 12 dnevnog reda, provedba povelje o temeljnim pravima Europske unije u institucionalnom okviru Europske unije, usvajanje nacrtno ta stajališta, a izvjestiteljica je Angelika Mlinar. Amandman 14 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvaja. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18 za, protiv, sustržan, usvaja se. Amandman 20 za, protiv, sustržan, usvaja se. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 22 za, protiv, sustržan, usvaja se. Amandman 23 Amandman 23 za, protiv, sustržani, usvaja se. Amandman 24 za. Yeah? 24 in two parts. 24. Amandman 24 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, sustražani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite li provjeru glasovanja za drugi dio? U redu, provjeravamo drugi dio za. Otvaram glasovanje.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 Amandman 25. za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 26. za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 27. za, protiv suzdržani odbija se. Amandman 28. usmeni amandman za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 29. za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman 30. Usmeni. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 6. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 7. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 1. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 9. Za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. I amandman 12. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dobro, hvala vam lijepa i hvala lijepa izvjestiteljici. Ne, nema konačnog, ne, radi se o usvajanju nacrta stajališta u obliku amandmana. Hvala lijepa izvjestiteljici Angeliki Mlinar. This is a mistake. According rules, I all, is fine. All is Sve je u redu, sve je po pravilima. U redu.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 Evo nas na posljednjem glasovanju danas. Radi se o 13. točki dnevnog reda, politički izazovi i strategije za borbu protiv raka koji pogađa žene i povezanih komorbiditeta. Usvajanje pitanja za usmeni odgovor i usvajanje prijedroga rezolucije izvjestiteljica Daniela Ajuto. Prvo Glasujemo oko pitanja za usmeni odgovor. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. I sada idemo na e, prijedlog rezolucije. Mhm. E, e, kompromis tri Kompromis 3. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amendment Amandman 37. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 38. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis. You want to Želite li provjeru za 38. Da, otvaramo glasovanje za amandman 38. Zatvaram glasovanje. Odbija se. U redu. Idemo dalje. Kompromis četvrti. Gospođa Zaborska i gospođa Petir tražile su glasovanje za kompromis četvrti i šesti. Otvaram glasovanje. The vote now is closed. Poimenično glasovanje usvaja se. Kompromis 5 in Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6. Otvaram glasovanje, dakle pojedinačno glasovanje. The vote is open. And now the Zatvaramo glasovanje. Odbija se. Mm-hmm. uh, uh 43. Now we will vote on the amendment 43. Amandman 43. za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera za amandman 43. Glasovanje otvoreno, glasovanje zatvoreno. Odbija se. Amandman 44. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 48. U dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 49. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 50. Amandman 50. Po both? Aha. Roll vote for both. Pojedinačno glasovanje. Prvi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio elektroničkog glasovanja također. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 55 za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Amandman 55. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. E, kompromis 9. Kompromis 9 um, uh, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 58. za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 59. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 10 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 11 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 12 Kompromis 12 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 67 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 68 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 69 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 70 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 71 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne, oprostite. Oprostite. Moramo ići sada na amandman 74. Dakle, 74. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osmi amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera za amandman 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. It's Odbija se. Amandman 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 22. elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. It's Usvaja se. Amandman 24. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 25. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 26. za. Protiv. Suzdržani odbija se. Provjera za 26. Provjera za 26. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 27. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 29. u dva dijela, u četiri dijela, doista u četiri dijela, prvi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. I četvrti dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. za, protiv suzdržani. Usvaja se 34. za, protiv suzdržani. Usvaja se. Od 1 do 7 je li u redu da glasujemo skupno? Ne, ne. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se sada nacrt prijedloga rezolucije. Otvaram glasovanje elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. I usvojeno. Čestitam izvjestiteljici Danijeli Ajuto, izvjestiteljima u sjeni, svim asistentima i tajništvu, svima koji su pomogli u pripremi ovog izvješća. Hvala, hvala svim kolegama. Jako smo dobro glasovali. To je eh, zapravo posljednje glasovanje ove godine. Sljedeći put glasujemo već u novoj godini. Hvala vam, ali danas nastavljamo naš sastanak. Imamo vrlo važne točke još na dnevnom redu. Hvala

Yeah, we meeting on the Evo nastavljamo sa sljedećom točkom e, dnevnog reda. Radi se o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstvo u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Vrlo dugačak naslov. sada razmatramo nacrt mišljenja. Izvjestiteljica za mišljenje, gospođa Marijana Petir. Izvolite, Marijana. Hvala, gospođo predsjednice, poštovane kolegice i kolege. U nacrtu mišljenja eh, Odbora za ženska prava i ravnopravnost spolova na prijedlog uredbe o strateškim planovima u okviru nove reforme zajedničke poljoprivredne politike bavila sam se isključivo problematikom iz nadležnosti ovog odbora a to je pozicija zastupanja prava žena i ravnopravnosti spolova u ruralnom prostoru. danas su žene u većini država članica znatno slabije zastupljene od svojih muških kolega i samo 30% njih su nositeljice poljoprivrednih gospodarstava. participacija žena u povlačenju sredstava iz programa ruralnog razvoja je niska, a niti jedna država članica nije do sada uspostavila poseban potprogram za žene u ruralnim prostorima kakav primjerice postoji za mlade poljoprivrednike premda je to predviđeno e, Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj. Bez obzira na multifunkcionalnu ulogu koju žene imaju u ruralnom prostoru njihov rad uglavnom nije prepoznat niti vrednovan, a možemo čak reći da je nevidljiv i zbog toga žene u ruralnom prostoru nemaju adekvatna socijalna prava koja inače proizlaze iz priznatog rada. Stava sam da je potrebno povećati broj žena nositeljica poljoprivrednih gospodarstava i gospodarstava općenito te potaknuti njihovo veće uključivanje u gospodarstvo ruralnih područja zalažem se da se omogući državama članicama da mogu u svojim strateškim planovima u okviru zpp a p-a utvrditi posebne uvjete za financijske instrumente koji se odnose na poboljšanje položaja žena u ruralnim područjima i njihovih poslovnih mogućnosti. zbog toga bi u svojim strateškim planovima u okviru zpp a p-a države članice trebale razmotriti davanje prednosti ženama kako bi im se osigurao bolji pristup poljoprivrednom zemljištu i kreditima, potaknulo žensko poduzetništvo te tako doprinijelo većoj zastupljenosti žena u ruralnim područjima kao nositeljicama poljoprivrednih gospodarstava i poduzetništva. Kako bi se smanjila razlika u zaposlenosti muškaraca i žena te povećala zaposlenost žena potrebno je u strateškim planovima država članica promovirati razvoj politika koje imaju za cilj postizanje ravnoteže između obiteljskog i poslovnog života. tome može značajno doprinijeti razvoj usluga njege te izgradnja e, s time povezane infrastrukture. potpora ovim i sličnim mjerama može biti financirana u okviru potprograma za osnaživanje žena u ruralnim područjima te je u tu svrhu moguće sinergijsko korištenje programa invest eu i e SF+. stava sam da bi ova uredba trebala pridonijeti da rad žena bude vidljiviji i bolje vrednovan te ga treba uzeti u obzir unutar specifičnih ciljeva koje će države članice predložiti u svojim strateškim planovima također predlažem da države članice mogu dodijeliti potporu za uspostavu i provedbu tematskih potprograma za osnaživanje položaja žena u ruralnim područjima u skladu sa njihovim strateškim planovima u okviru zpp a. P-a. sa zanimanjem čekam vaše prijedloge i ideje te se veselim zajedničkom radu na ovom mišljenju. hvala vam lijepo. Hvala, hvala gospođo Petir. Sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Marceles, izvolite. Hvala lijepa predsjedateljice. Zajednička poljoprivredna politika je jedna od najosjetljivijih područja kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti. Dakle, većina gospodarstava su mala gospodarstva ili obiteljska gospodarstva u našim državama i tu imamo tradicionalnu raspodjelu poslova između spolova. I e, općenito govoreći, zajednička poljoprivredna politika nije djelovala u tom smislu, tako da smo i dalje svjedoci situacije u ruralnim područjima gdje se E, neravnopravno proizvodi ili koriste e, fondovi koji su na raspolaganju. Zbog toga se slažem s e, izvjestiteljicom koja je govorila da je nužno učiniti pristup svim ovim sektorima ženama također jer je to nešto na čemu trebamo raditi. Na strukturi vlasništva zemljišta, to je e, iznimno važno, a isto tako i na strukturi e, proizvodnje na e, određenom zemljištu. Dakle, rodna ravnopravnost nije nešto što je opcionalno, to je nešto što bi trebalo postati obavezno. Ako želimo da žene ravnopravno sudjeluju u životu u ruralnim područjima. E, trebamo voditi računa prvo o tome da su žene u značajnom broju e, na zemljištu, ali one su često samo supruge vlasnika e, zemlje. Dakle, ženama treba zajamčiti vlasnički pristup E, zemlji kako one ne bi obavljale samo nevidljivi dio posla, a to je najveći dio posla i koji ujedno i pada na njih. I na kraju ravnopravnost između muškaraca i žena jesu zapravo temelji za korištenje strukturnih fondova i Fonda za ruralni razvoj. Strateško pitanje je za države članice voditi računa o rodnoj ravnopravnosti i e, uključivanje te dimenzije u sva područja života i rada. Hvala vam. Thank you. Thank you very much, Ms. Hvala, gospodine Marcelesi. Gospođa koja govori nije uključila mikrofon, prevoditelji je nisu čuli. E, Julie Ward, izvolite, vi zamjenjujete Mariju Gabrielu Žanu. Izvolite. a e, Kolegica se želi ispričati za svoje odsudstvo i ja ću pročitati njen govor. E, socijaldemokrati se slažu sa amandmanima izvjestiteljice u nacrtu mišljenja, uključujući uključivanje podprograma za e, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj kako bi se mogle koristiti nacionalne pričuve e, za potporu ženama i mladim ženama u poljoprivredi E, nova reforma dati će nacionalnim vlastima više fleksibilnosti i ovlasti, ali to ne znači da e, je dozvoljeno isključiti neke od ključnih načela. Ako ne ugradimo ravnopravnost između muškaraca i žena u uredbu, to bi moglo ukroziti e, ravnopravnost između žena i muškaraca. Evo neki primjeri E, unaprijediti pristup e, vlasništvu zemljišta i kreditima, pristup e, zapošljavanju, pristup obrazovanju. Osim toga, trebamo naglasiti trend digitalizacije u poljoprivredi jer postoji jaz u smislu digitalnih vještina i znanja. Zatim, kolegica misli da možemo povećati u članku broj 6 naglasak na jednakost za razliku od onoga što je izvjestiteljica predložila e, kako bismo dali veću mogućnost korištenja EPFRR-a. E Isto tako trebalo bi unaprijediti pristup žena savjetodavnim poljoprivrednim uslugama i trebale bi postojati obveze da nadzorni odbor ima žene članice. Isto tako e, treba naglasiti e, ulogu jačanja kapaciteta za ugrađivanje rodnih politika u e, izrađivanje proračuna. Zatim, e, gospođa Zoana želi naglasiti da se ugrađivanje rodno osvištenih politika mora e, učiniti u pogledu reforme ZPP-a i e, strateških planova. Na kraju, vrlo je važno prikupljati rodno odvojene podatke i prikupljati pokazatelje koji, su, koji ovise o spolu i to bi trebalo biti u prijedlogu, ali e, ne treba biti obvezujuće. ZPP već dugo potiče e, rodnu ravnopravnost u ruralnim područjima. Mi moramo osigurati da to ostane tako i u budućnosti. Potreba nam je integrirani pristup i uredba se mora razviti u skladu s načelima e, ravnopravnosti između muškaraca i žena. Gospođa Zana se raduje suradnji sa izvjestiteljicom i drugim kolegama. Hvala, hvala, gospođo Julie Ward. Nitko se više ne javlja za riječ. Gospođa Agnješka Kozlovska, izvolite. Hvala lijepa. Prije svega želim eh, čestitati Marijani Petir, izvjestiteljici, na ovom nacrtu mišljenja, vrlo je profesionalno odradila svoj posao. Mislim da teme o kojima se govorilo, primjerice digitalizacija, su vrlo važne, zato što digitalno tržište se razvija i na selu i poljoprivredna gospodarstva će uskoro početi sve više tražiti digitalna rješenja i e, taj digitalni jaz bi se mogao dodatno produbiti. Želim vas obavijestiti da smo sljedeće godine predvidjeli delegaciju koja će posjetiti Njemačku posjetit ćemo ono što zovemo pametnim selima. Sela koja koriste digitalne alate u poljoprivredi, digitalne instrumente u poljoprivredi. Isto tako usredotočit ćemo se na financijske aspekte i e, podržavam sve što je rečeno. Hvala vam lijepa, sada bih e, molila izvjestiteljicu da nam iznese zaključke lijepo gospođo predsjednice. Zahvaljujem svim kolegicama i kolegama na doprinosu u ovoj raspravi. E, drago mi je da im se sviđa koncept koji sam e, predložila i vjerujem da će se i kroz e, svoje amandmane držati onih tema koje su važne za ovaj naš odbor kako bi na kraju dobili E, mišljenje koje će i e, agri odbor odnosno odbor za poljoprivredu željeti e, uvažiti jer je riječ doista o velikom dokumentu i u odboru za poljoprivredu ima podosta amandmana. ova reforma nam je izuzetno važna i želimo ustvari dobiti što bolja pravila za buduću zajedničku poljoprivrednu politiku gdje će žene imati svoje mjesto. hvala lijepo. Hvala lijepa, gospođo Petir. Sada želim najaviti da je rok za podnošenje amandmana 30. studeni u podne, a glasovanje u odboru 23. siječnja sljedeće godine. A glasovanje u odboru Agri ne znamo kada, ali u našem odboru 23. siječnja je datum kada ćemo glasovati. Hvala. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o točki broj 15. Radi se o razdoblju nakon arapskog proljeća. Smjernice za budućnost regije MENA. Razmatranje nacrta mišljenja, izvjestiteljica za mišljenje, gospođa e, Marija Irena, kao što e, vidim, e, gospodin Mortan zamjenjuje gospođu Mariju Arenu. Hvala lijepa. Da, kolegica se mm, ispričala što je morala otići, dakle ja ću sam pročitati mišljenje. Molim vas da komentare proslijedite gospođi Mariji Areni. Ja ću samo e, pročitati njezinu izjavu. Žene su bile glavni akteri u arapskom proljeću e, i svim revolucijama koje su e, se dogodile u MENA regiji. Nasilje protiv žena i loš status žena zbog patriarhalne ekolo, e, ideologije su uzrokovali vrlo loš status žena. Maroko i slične zemlje su reformirale svoje zakonodavstvo, ali nažalost provedba ne prati te promjene. Žene e, nisu s druge strane žrtve, nego akteri promjene i to je status s kojim su, odnosno to je status kojim su izašle na ulice u okviru arapskog proljeća i to je status koji one i danas eh, pokušavaju zauzeti to nužno poziva velike reforme koje trebaju pogoditi obrazovanje, mikrokredite i status osobni odnosno bračni status i sve već i veću e, zaštitu žena žrtava naselja. Zato isto tako treba raditi na ratifikaciji Istanbulske konvencije u zemljama regije MENA važno je u tom kontekstu spomenuti e, nasilje u obitelji i e, genitalno sakačenje žena. Vrlo je važno provoditi pekinšku platformu za djelovanje kako bi se priznalo pravo na obrazovanje kao temeljno ljudsko pravo u ovoj regiji. Isto tako, važno je da se provode nacionalni planovi za poboljšanje, odnosno za povećanje jednakosti među muškarcima i žena u regiji. Mislim da ne možemo govoriti o ovoj temi bez regionalnog pristupa i moramo voditi računa o razlici u zastupljenosti žena u ruralnim i gradskim zonama. Ne možemo zanemariti te razlike u smislu gospodarskog i socijalnog razvoja gdje žene nemaju e, dostatnu autonomiju i neovisnost u socioekonomskom smislu. Potrebno je stoga djelovati na lokalnoj razini. Žene su predstavljaju 66% e, radne snage u poljoprivredi, a zbog klimatskih e, promjena žene moraju migrirati i živjeti u sve težim uvjetima. I zato pozivam na usvajanje zaključaka 62. sjednice povjerenstva UN-a o statusu žena kako bi se riješili problemi i kako bi se postiglo jednakost među spolovima i veću autonomiju žena u ruralnim eh, zajednicama i kako bi se poboljšalo status žena u kontekstu klimatskih eh, promjena. Hvala vam lijepa. Evo, neće biti rasprave jer samo nas je dvoje, tako da uštedili smo vrijeme. Hvala gospodine Mertan, hvala kolegici Areni, ali imamo dovoljno vremena do 6.30. Hvala vam lijepa. Više se nitko ne javlja za riječ. Rok za podnošenje amandmana jeste 6. prosinca. Glasovanje u odboru FAM 23 siječnja, e, glasanje u Afetu 21. veljače. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o točki broj 16. No, no, no, we need to stay. you <laughs> need to stay, okay. Uh, point, six, point Točka 16. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike, aspekti zapošljavanja i socijalne politike u godišnjem pregledu rasta za 2019. godinu. Razmatranje e, mišljenja, izvjestiteljica za mišljenje Pina Pičerno. <laughs> I am replacing Pina. Ja mijenjam e, Pinu Pičerno u ime izvjestiteljice ispričavam se što je odsutna i pročitaću neke njene izjave kako bih predstavila njeno mišljenje. U Europi e, preživljavamo blagi gospodarski oporavak u svim državama članicama. Nažalost, ono što se nije unaprijedilo jest jednakost između muškaraca i žena u pogledu zapošljavanja i socijalnih pitanja. Problem je naravno u vrsti, odnosno tipu ekonomskog upravljanja koje se primjenjuje, koje ne uzima u obzir rebalans među spolovima. E, više puta je naglašivano da e, mjere štednje pogađaju više žene nego muškarce, zato što rezovi u javnoj potrošnji više pogađaju sektore gdje e, žene su emancipiranije, kao što je obrazovanje i socijalne usluge alarmantna razlika u plaćama i e, pravima u našim društvima se uvijek treba imati na umu kod provedbe e, politika. Komisija u godišnjem pregledu rasta za 2019. to spominje, ali ne dovoljno. Mi već godinama naglašavamo da se indeks o ravnopravnosti spolova treba uzeti u obzir među raznim alatima za motrenje zaposlenosti, eh, zapošljavanja i eh, socijalnih aspekata. To je važno ako želimo imati gospodarstva koja rastu za sve građane i ako E, želimo postići pravi rast, moramo postići e, ravnopravnost e, spolova. Rast se mora pretočiti u opipljivo unapređenje razine života i kvalitete života svih građana, počevši od najslabijih skupina, odnosno najranjivijih skupina mi tražimo da u europskom semestru u okviru stupa za socijalna prava se zajamče jednaka prava i jednaki tretman za muškarce i žene, te da se zajamči pravo na jednaku plaću za jednaki posao za muškarce i žene. Komisija će provesti procjenu učinka mjera koje je do sada predložila, a Europski institut za ravnopravnost spolova i observatorij za nediskriminaciju e, treba provesti procjenu o svim aspektima europskog semestra ta procjena može usmjeriti buduće reforme prema pristupu koji će u potpunosti povesti računa o ravnopravnosti između muškaraca i žena u smislu zapošljavanja, mirovine i plaća gdje nejednakosti nažalost još uvijek postoje. Ovo su neki od aspekata kojima se bavi tekst ovog mišljenja, a druge ćemo aspekte dodati kroz amandmane. Pina Pičerno smatra da Ispričavam se, Pina Pičerno svima zahvaljuje na pažnji i posebice zahvaljuje izvjestiteljima u Sjeni na njihovom hvale vrijednom e, doprinosu ovoj raspravi. Dakle, hvala vam što ste slušali. Rok za podnošenje amandmana je 5. prosinca 17 sati. E, glasovanje u našem odboru 23. siječnja, glasovanje u nadležnom odboru 26. veljače. Sljedeća točka. Point 17. Točka broj 17. E, prava žena na Zapadnom Balkanu. Razmatranje pitanja za usmeni odgovor i razmatranje prijedloga rezolucije izvjestiteljica Biljana Borzan. Pročitat ću tekste gospođe Borzan. Još jedan. Ona izvjestiteljica za ovu temu. Ona je na misiji u Island, misiji našeg odbora. Nije mogla doći, ali radi se o prijedlogu na kojemu je već godinama e, naporno radila. E, ona je bila u kontaktu s brojnim udrugama na Zapadnom Balkanu i e, ona planira dodati neke točke i proširiti postojeće točke rezolucije. Nada se da ste svi primili studiju e, službe za istraživanje parlamenta. Što se tiče rezolucije, pokušala je staviti naglasak na glavna pitanja koja možemo dodatno proširiti amandmanima. Rekla je da zemlje Zapadnog pa-, Balkana se trenutno nalaze u različitim fazama procesa E, pristupanja Europskoj uniji. E, prvi dio rezolucije tiče se zajedničkih pitanja, drugi dio tiče se specifičnih zemalja. Naglasila je važnost sudjelovanja žena kao preduvjeta za ostvarenje potpune demokracije. Mnoge zemlje Zapadnog Balkana su usvojile dobre zakonodavne prakse i strategije, ali to nažalost nije popraćeno s dovoljno resursa, pa implementacija zaostaje. Udruge civilnog društva koje se bore za prava žena su često isključene iz e, pregovora i e, e, izrade IPA programa. Ako pogledate studiju koja vam je poslana, možete utvrditi da žene su suočene s brojnim e, poteškoćama na tržištu rada. E, socijalne skupine koje su žrtve diskriminacije kao što su LGBT, žene manjina, E, su u posebno nepovoljnom položaju, potrebno je unaprijediti njihove e, uvjete života i pristup e, pravosuđu. Što se tiče specifičnih preporuka po zemljama, e, gospođa Borzan je naglasila brojna pitanja i nada se da će, zahvaljujući vašim prijedlozima, dodatno proširiti tekst. Što se tiče Albanije, poseban naglasak stavljen je na nasilje protiv djevojaka i žena. Udruge se bore protiv nasilja nad ženama i djevojkama, međutim imaju ograničena sredstva. Pozivamo isto tako na bolju zaštitu i pristup e, pravosuđu za žene žrtve krijumčarenja ljudima. U Bosni i Hercegovini e, se ovim pitanjima treba baviti tijekom ustavne revizije. Provedba brojnih zakona u ovom području još uvijek nije zadovoljavajuća. Potrebno je posebno pažnju posvetiti ženama žrtvama rata. Što se tiče Kosova, nemamo dovoljno podataka u pogledu brojnih tema, a potrebno je poduzeti snažne mjere za borbu protiv nasilja nad ženama i krijumčarenja ženama potrebno unaprijediti bolji pristup javnim uslugama. Što se tiče Makedonije, nasilje je isto tako jedna od glavnih tema. E, pozivamo na uključenje žena u pregovore sa Europskom unijom o pristupanju i bolje uključenje na tržište rada. Što se tiče Crne Gore, naglašavamo bolju provedbu ženskih ljudskih prava i provedbu postojećih mjera. Podsjećamo da e, i Srbija i Kosovo trebaju pojačati službeni dijalog među svojim e, zemljama. Što se tiče usmenog pitanja, tu se govori o glavnim problemima kao što je nedovoljna provedba postojećih zakona, nedovoljni resursi za provedbu i neadekvatno uključenje civilnog društva u pregovore među zemljama i pregovore s Europskom unijom. To su ključni problemi, a gospođa Borzan želi dodatno proširiti sve ove teme i raduje se vašim prijedlozima i o a rok za podnošenje amandmana je 3. prosinca i za usmeno pitanje i za rezoluciju. To je bila posljednja točka dnevnog reda. Pod razno moram reći da će se sljedeća sjednica održati 23. siječnja u 9 ujutro. Hvala vam najljepša. Hvala pogotovo vama, gospodine Eduard Marta. Hvala svima nama. Hvala prevoditeljima. Hvala vam eh, što ste pomogli nam eh, da se bolje međusobno razumijemo. Sretna nova godina, sretan Božić svima vama i vašim obiteljima. Ovo je posljednji sastanak ove godine, pa moramo to reći. Hvala vam svima na pomoći, podršci, hvala tajništvu, hvala vam, hvala. I želim vam ugodnu večer. Zaključujem sastanak. Prerano smo završili, ja mislim. Hvala, hvala.